Um, Dragi kolege, dobro jutro. Dobar dan. Kao predsjedatelj htio bih otvoriti ovaj sastanak. Želim vam svima dobrodošlicu. Molim vas, molim vas malo tišine. Prelazimo na drugu točku priopćenja predsjednika. Htio bih e, samo napomenuti da ćemo danas e, imati filmsku ekipu glavne uprave ITEC. Oni će snimati aktivnosti rad parlamenta i rad zastupnika. To je jedan veći projekt, ali će danas napraviti neke snimke. E, sada prelazimo odmah na treću točku. E, dakle, htio bih nešto reći o točki za koju sam ja izvjestitelj. Riječ je o međuinstitucijskim pregovorima. Htio bih vas izvijestiti da da sam ja izvjestitelj i za točku CER, CRR i CRD. Dakle, trijalog je održan 16. listopada 2018. godine i bilo je riječ o pitanjima kao što su održive financije, sprečavanje pranja novca, velika izloženost te pitanja zemlje domaćina i matične, zemlje e, domaćina i matične zemlje. Pregovori će se nastaviti u sljedećem trijalogu 7.11.2018. godine, zatim trijalog Emir Refit koji je održan 3. listopada su zakonodavci su dogovorili odredbe koje se tiču privremenog ukidanja obveze poravnanja, e, međutim e, Pregovori su zastali kada je riječ e, o poravnanju mirovinskih fondova i reviziji tehnika za ublažavanje rizika u bilateralnim transakcijama. E, nije se govorilo o pitanjima kao što su obveza izvješćivanja zato što nije bilo dovoljno vremena. Dio e, tehničkog posla je potvrđen, međutim ostala su otvorena još neka pitanja. Zatim imamo PEP 11. listopada 2018. godine održan je prvi trijalog o PEP-u. Institucije su razmijenile stajališta o čitavom nizu pitanja kako bi se e, pokušao pronaći prostor za kompromise, posebno vezano uz autorizaciju i registraciju, prihvatljive pružatelje usluga, osnovni PEP e, i primjenjiva pravila i režim distribucije i prijenosa. Tehnički sastanci su e, će se održati e, su održani, a sljedeći politički trialog će se održati 25. listopada. Zatim imamo lokaciju sjedišta EBE. Izvjestitelj je Otmar Karas i Pervenche Beres. 17. listopada 2018. godine Koreper je potvrdio politički dogovor o lokaciji sjedišta EBE, posebno kada je riječ o preostalim političkim pitanjima, te e, je komisija provela dubinsku analizu vezano uz provedbu zajedničke izjave i zajedničkog pristupa vezano uz lokaciju decentraliziranih agencija E, dakle, to ćemo dobiti u travnju 2019. godine. Ekon e, će se ponovno konsultirati danas, 18. listopada, o e, dogovoru koji proizlazi iz međuinstitucijskih pregovora. Imamo još jednu točku, a to je ovaj trijalog o BRRD-u, četvrti trijalog o BRRD-u, koji je sastavni dio paketa mjera za bankarstvo, održan je jučer. Ostvaren je dobar napredak u rješavanju nekih pitanja, posebno kada je riječ o tretmanu e, zadruga. Članak 55. odnosi se na obveze prema zakonodavstvu trećih zemalja i izvješćivanju Emrelu. E, također su održane neke rasprave o e, nadležnim tijelima u matičnim zemljama i zemljama domaćinama pokazalo se da postoje velike razlike u stajalištima između parlamenta i vijeća. Sljedeći trijalog će se održati 6. studenog. Dakle, e, taj trijalog je također važan i za trijalog o CRR-u i CRD-u, no mislim da ovaj potonji dosje je trenutno na neki način e, zaustavljen zbog BRRD-a i dok se ne ostvari napredak u dosjeu o BRRD-u nećemo ostvariti niti značajni napredak e, u, pod, u dosjeu CRR2 s obzirom da tu nailazimo na konstantnu blokadu vijeća. Dakle, to bi bilo što se tiče treće točke dnevnog reda. Zatim prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda a to je moje izvješće o provedbi pravnih odredbi i zajedničke izjave kojom se jamči parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama. Sada ću nastaviti na njemačkom jeziku. U ovom mišljenju na kojemu radimo za odbor AFKO, a odnosi se na opće stajalište o parlamentarnom nadzoru nad decentraliziranim agencijama. U AFKO je gospodin Schöpflin iz Njemačke, izvjestitelj, on iz EPP-a. 26. rujna e, je moj nacrt mišljenja prosličen Dakle, to je vrlo kratko izvješće od 1500 redaka i to je zapravo samo dodatak, e, nadopuna na e, izvješće iz odbora AFKO. Za sedam dana istječe rok za podnošenje amandmana na mišljenje odbora Ekon. Raspravljat ćemo o amandmanima 19. ili 20. studenog i vrlo je vjerojatno da će se 21. ili 22. siječnja održati glasovanje o mišljenju u odboru Ekon decentralizirane agencije su sljedeće EBA, EOPA, ESMA i SRB. Dakle, to su decentralizirane agencije koje su u djelokrugu rada Ekona. Kao prvo htio bih nešto reći o općim zadaćama decentraliziranih agencija. U ovom mišljenju sam naglasio da decentralizirane agencije moraju u potpunosti ispuniti sve zadaće koje su im povjerene, ali isto tako ne bi trebali izvoziti izvan okvira mandata koji im je povjeren od strane parlamenta i vijeća nadalje. U to trebaju biti uključeni relevantni dionici, mora se primjenjivati načelo boljeg zakonodavstva što podrazumijeva i provođenje otvorenog javnog savjetovanja kada je riječ o sekundarnim i tercijarnim zakonodavnim aktima. Nadalje, u ovom mišljenju se analizira i e, postupak donošenja odluka, odnosno uključivanje parlamenta u postupak donošenja odluka. Predstavnici parlamenta trebaju biti e, pozvani na sastanke e, nadzornog odbora kao i skupina dionika, što bi trebalo omogućiti bolje razumijevanje stajališta parlamenta, komisije i vijeća što bi trebalo omogućiti Dakle, trebalo bi se pobrinuti da imamo redovito nazočne predstavnike na tim sastancima. Što se tiče uključivanja parlamenta u odabir lokacije sjedišta agencija, mi smo ovdje istaknuli da parlament sustavno i ravnopravno mora biti uključen u taj proces zajedno sa komisijom i vijećem kada je riječ o donošenju odluka o lokaciji sjedišta svih tijela Europske unije. To je postupak kojim se ne bi smio zaobilaziti parlament. Naša uloga se ne može umanjivati e, i prema nama se mora postupati ravnopravno kao prema komisiji i vijeću. To je ono što je za nas važno. I na kraju htio bih naglasiti da sjedište agencije ne smije dakle da lokacija sjedišta agencije ne smije utjecati na izvršavanje ovlasti i zadaća te agencije niti na financiranje aktivnosti. Lokacija sjedišta agencije može biti takva e, da E, pojedine agencije Europske unije zajedno dijele određene upravne troškove i troškove održavanja zgrada. Evo, to bi bilo, bio moj nacrt mišljenja. Dakle, na, u 1500 znakova. Brian Hayes je izvjestitelj u sjeni, no koliko vidim trenutno nije ovdje. Želi li netko uzeti riječ umjesto njega? To nije slučaj. U ime ECR-a Kay Swinburne je izvjestiteljica sjeni međutim niti ona nije prisutna. Želi li netko uzeti riječ u ime ECR-a? Čini se da to nije slučaj. I kolegica iz kluba ALDE, vi ste tu, izvolite. Dragi kolege, ja bih vam htjela zahvaliti na nacrtu mišljenja koje je vrlo koncizno i koje dobro sažima ono što je ključno i što želimo postići. Mislim da to daje jasan imidž i predođbu toga kako namjeravamo poboljšati suradnju između decentraliziranih agencija i naših institucija, posebno parlamenta. Podrazumijeva se da decentralizirane agencije moraju raditi u skladu sa mandatom koji im je povjeren. Nadalje, slažem se sa izvjestiteljem da je važno da se redovito organiziraju prilike za ostale dionike da daju svoje mišljenje, posebno što se tiče Europskog parlamenta. Želim ohrabriti e, činjenicu da se povećaju kontakti posebno prilikom izrade e, sekundarnog i tercijarnog zakonodavstva. I zatim želim uputiti jednu poruku vijeću. Buduće će parlament biti ravnopravan s vijećem kada je riječ o donošenju odluke o e, lokaciji glavnog sjedišta agencije. Htjela bih doista naglasiti tu poruku. Mi kao su zakonodavac e, i kao mi želimo iznijeti taj više nego legitimni zahtjev. Hvala, ne vidim da se ovdje javlja predstavnik zelenih. Oprosti, Pervanche. Nema niti predstavnika kluba Guje, tako da imamo spontano javljanje za riječ. Pervanche Perez, izvoli. Hvala, ja želim zahvaliti našem izvjestitelju što je pokrenuo ovu raspravu. Htjela bih reći da je zapravo potaknuto jednim prethodnim dosijeom. Odbor AF koji je sada nadležan za ovaj dosije zato što smo imali i prošli smo kroz tu, e, to bolno razdoblje delokalizacije nekih agencija kao što je primjerice EBA i EMA. tako da je to važno u tom e, kontekstu. Mislim da bismo trebali razgovarati o ovoj temi na temelju činjenica kojima raspolažemo i e, posebno e, se trebamo baviti agencijama koje spadaju u naš djelokrug rada. Kao prvo, mislim da u zajedničkoj izjavi treba stajati da se sjedište, definiranje sjedišta agencija treba e, donositi u postupku suodlučivanja što vrijedi za naše agencije, ali što nije uvijek slučaj za neka druga tijela, tako da mislim da parlament treba ustrajati na tome. Zatim e, postavlja se pitanje financiranja agencija. Ako e, postoji izjava, međuinstitucionalna izjava, onda isto tako treba postojati obveza da se agencijama osiguraju financijska sredstva da mogu obavljati svoje zadaće. Naš izvjestitelj je detaljno proučio izjavu, posebno onaj dio koji se odnosi na upravljanje agencijama. Naime, u toj izjavi ima nekih vrlo detaljnih odredbi o tome kako treba izgledati sastav odbora, i drugih tijela. Što se tiče izvršnog odbora, e, tu stoji da ravnatelj agencije treba e, samo odabrati svoje suradnike. Međutim, bilo je nekih slučajeva kada ne samo da parlament e, treba dati zeleno svjetlo za predsjednika, nego i za druge članove odbora. To je bio slučaj sa SRB-om, tako da mislim da tu treba malo korigirati stvari. Mislim da bismo možda trebali na neki način malo proširiti tu izjavu u ovom dijelu koji se odnosi na opis upravljanja agencijama. Ne vidim da se još netko javlja za riječ, pa ponovno dajem riječ izvjestitelju. Izvoli. Puno vam hvala. Veselim se amandmanima. Kao što sam rekao, imamo rok od tjedan dana do 25. listopada. To bi bio rok za amandmane. Rok je u podne. Zatim 19. i 20. studenog i glasovanje 21. i 2. sječnja. Krećemo sada na sljedeće točke, a to su 5. i 6. Javni nadzor nad pokrivenim obveznicama i pokrivene obveznice. Upravo sada razmatramo amandmane a izvjestitelj je Bert Luke. Gospodine Luke, izvolite. Puno hvala, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem svim kolegama i izvjestiteljima u Sjeni na duhu suradnje u kojemu smo zajedno radili. Mislim da smo sada e, na pravom putu i dovršit ćemo dva prijedloga. Možda bih sada mogao napraviti sažetak svojih e, dojmova u ovom trenutku. Postoje barem tri teme o kojima ćemo morati dubinski raspraviti budući da imamo različita gledišta. Prvo moramo razgovarati o definiciji dopuštenih e, e, obveznica i pokrivenih obveznica, budući da to rješavamo sa dva različita članka. Trebamo pokriti stvari koje već postoje u uredbi o kapitalnim zahtjevima. Pokrivene obveznice moraju biti pokrivene e, regulativom. A osim toga moramo se baviti još jednim člankom u kojemu ćemo postaviti okvir za kvalitativne aspekte. U tom smislu imamo različita mišljenja u pogledu rizika. Rizika koje treba riješiti na europskoj razini, a ne slažemo se ni u pogledu toga koliko detaljno to razraditi. Trebali bismo načela postaviti direktivom, a istovremeno kada koristimo pojam covered bonds ili pokrivene obveznice, mislimo na vrlo kvalitetne obveznice i da se sve ne razvodni. Ja se nadam da ćemo sljedećeg tjedna postići kompromise. Tu je još jedna tema koja je kontroverzna, a to je uloga izvedenica u takozvanim skupovima za pokriće. Neke države članice smatraju da se izvedenicama može pokriti određene rizike. Drugi pak smatraju da bi sve trebalo uključiti u same skupove za pokriće. O toj temi moramo razgovarati na budućim sastancima i moramo donijeti odluku. Kao što sam rekao, po klubovima postoje različita mišljenja. Na posljedku moram reći još nešto što se tiče uredbe i što se tiče produženja roka i dospjeća obveznica. Mislimo da produženje dospijeća treba biti uvjetovano, uspostavljene uvjete i to je nešto što će inače moći biti pokrenuto samo kroz vanjske čimbenike. Isto tako, treba razmisliti o ponderiranju rizika. Ako postoji neki pokretač koji je vezan uz nesolventnost, a, a treba paziti na to da se ne krše pravila vezana uz pokrivene obveznice i uz mehanizam dvojne zaštite. Treba vidjeti hoćemo li za to predvidjeti viši ponder rizika. Dakle, o ovome smo razgovarali do sada i razgovarat ćemo u budućnosti. Veselim se e, stajalištima izvjestitelja u smjeni i novim informacijama o amandmanima. Hvala za EPP, e, gospodin Hokmark. Puno hvala. Naš kolega Darius Rozati se ispričava što danas nije mogao nazočiti sastanku i zbog toga ću pročitati njegove primjedbe. Zahvaljujem izvjestitelju i izvjestitelju u sjeni na radu na ovom ključnom izvješću. Gospodin Rozati smatra da su amandmani u skladu sa načelima i sa stabilnim tržištem pokrivenih obveznica u EU cijeni suradnju s kolegama i kolegicama, ali želi istaknuti neke nedostatke smatra da europski naziv jest važan jer će poboljšati status obveznica, a isto tako e, što se tiče kolaterala on mora biti vrlo visoke kvalitete i imovina mora biti što je moguće sigurnija. Što se tiče definicija treba definirati i cover bond i cover pool. A isto tako trebamo imati i posebne e, specijalizirane institucije kako bi se svi kriteriji direktive poštivali. Isto tako, što se tiče derivacija ili izvedenica, njih se treba ukloniti iz skupova za pokriće. To se može koristiti samo za hedging. Dodatna zaštita za bilo kojeg e, imatelja pokrivenih obveznica treba biti predviđena, a isto tako se mora sve računati na net cash flow e, osnovi. Isto tako gospodin Rosati smatra da bi razdoblje trebalo postaviti na dvije godine kako bi se rastuća tržišta mogla prilagoditi. Suradnja sa svim kolegama je bila plodonosna, a postoje još brojne teme u kojima treba dubinski razgovarati. To su članci 8, 10 i još neki. Treba razmisliti i o fleksibilnosti i standardiziranju. Treba postaviti visoke standarde za tržište pokrivenih obveznica, no ipak ne bi trebalo ugroziti već dobro funkcionirajuće sustave. Sve intervencije trebaju biti obrazložene i opravdane. I na posljedku, gospodin se ne slaže sa reduciranim stopama, a što se tiče produženja razdoblja za pokriće, trebalo bi omogućiti kreditnim institucijama da ublažavaju rizike i ojačaju zaštitu ulagača. Isto tako trebalo bi štititi interese ulagača, ali to regulirati. Kapitalno e, postupanje E, mora biti utemeljeno na dubinskoj analizi. Gospodin Rozati se veseli budućoj suradnji, a u e, Ekonu bi trebalo e, usuglasiti se glede uravnoteženog pristupa. Mislim da je ovo bio moj najbolji govor do sada ovdje. Uvijek držite kvalitetne govore. Ne znam je li ovo baš najbolji, u svakom slučaju, hvala vam, a sada za e, SID Alfred. Hvala. Zahvaljujem izvjestitelju na duhu suradnje u kojemu je radio na izradi kompromisa. Svi se slažemo da integrirani europski okvir mora biti utemljen na načelima i na utvrđivanju najboljih primjera prakse iz nacionalnih sustava širom Europe. Oni su do sada dobro funkcionirali i ne bismo ih trebali narušavati. Što se tiče amandmana, naš je klub do sada predložio više od 70 amandmana. Kao što je izvjestitelj rekao, još uvijek razgovaramo o tekstu direktive. Na temelju dosadašnjih rasprava još uvijek treba razjasniti neke stvari. Ekon će glasati za dva tjedna i trebali bismo ubrzati. Dakle, e, kritično e, je sljedeće. E, prihvatljiva imovina za obične pokrivene obveznice. Zatim brisanje odredbe od strukture unutar grupnih pokrivenih obveznica i zatim sastav e, skupova za pokriće koji je prerestriktivan. Još uvijek e, razgovaramo o ugovorima o izvedenicama i mislimo da bi sve trebalo napraviti e, u sklopu rada na uredbi o kapitalnim zahtjevima. I ovdje ne razgovaramo međutim samo o uredbi. Mislimo da bismo trebali biti pažljivi kada bilo što mijenjamo, zato što člankom 299 govorimo o širem e, okviru stvari i što god promijenimo može utjecati na sve. I zatim imamo amandman 14. Isto tako radili smo na soft i pastru uvjetu. Kako bi cijeli proces tekao glatko, tekst mora biti što je moguće jasniji, a što se tiče referentnih vrijednosti, sve treba empirički ispitati kako ne bismo narušili funkcioniranje nacionalnih tržišta. Puno hvala. A sada za Alde, Karolin, izvoli. Hvala svima na predloženim amandmanima. Kao što rekoh, možemo podržati prijedlog komisije za europske pokrivene obveznice. Što se tiče tržišta kapitala, želimo ojačati europsko tržište kapitala i učiniti ga učinkovitim izvorom financiranja trebamo ulagačima omogućiti sigurna ulaganja, mogućnosti za ulaganja i financijsku stabilnost. Zato podržavamo prijedlog direktive. On omogućava minimalnu usklađenost i funkcioniranje nacionalnih sustava. Za pokrivene obveznice treba postaviti visoke kriterije i izbjeći bilo kakvo razvodnjavanje kvalitete i zahtjeva. Zato imamo amandmane vezane uz članak 6 kojima se ograničava područje primjene direktive na pokrivene obveznice. Tu imamo i korak izvan amandmana izvjestitelja i mojih kolega. Gospodin Luka ima prijedlog koji je prema mom mišljenju prihvatljiv. Moramo naravno razraditi sve detalje, ali ja sam vrlo optimistična i mislim da možemo sačuvati vrlo visoke kriterije postavljene za pokrivene obveznice. Želim reći i to da smo već radili na na roku pjeća. Mi se tu ne slažemo sa ostalima ali to vam je već poznato. Što se tiče dobrih funkcionirajućih tržišta, tu nemamo baš podatke koji sve podržavaju i zbog toga bi trebalo ući u detaljne rasprave i zatim brzo završiti izvješće te omogućiti trijalog prije kraja saziva. Mislim da je to moguće postići. Hvala. Thank you. Um, uh, Hvala, a sada zeleni. Gospodin lamperc izvolite. Dobar dan svima, hvala. Ja se ispričavam izvjestitelju jer nisam bio prisutan u svim postupcima e, tijekom rada na dosjeu do sada. No, što se tiče kompromisa, mi smo ovdje e, već čuli izlaganje izvjestitelja o temama o kojima ne postoji suglasje. Ja bih ovdje istaknuo sljedeće. Što se tiče predloženih kompromisa, do sada ih imamo četiri. Dopušta se, a ne zahtjeva, tijelo za praćenje skupova za pokriće. Mi mislimo da to treba biti zahtjev i obvezujuće. Trebaju nam dodatne informacije o različitim vrstama skupova za pokriće, kad je riječ o e, kreditima i o imovini. Omogućuje se i manje likvina imovina vezana uz sigurnosne papire, društava i drugih vrsta e, sigurnosnica. Treba vidjeti i kakve administrativne sankcije i zaštitne mehanizme se može koristiti ako zahtjevi ne budu ispunjeni. Isto tako, amandmanima se želi ojačati kvaliteta e, svih e, jamstava u skupovima za pokriće, a isto tako izloženost treba ograničiti na kreditne institucije, te vrijednost imovina treba pratiti i to trebaju činiti nadležna tijela i redovito izdavati procjene. Isto tako, kolaterizacija mora biti sukladno novim bazelskim e, pravilima, a isto vrijedi i za druge vrste imovine za koje trebaju biti postavljene kvalitativne e, vrste ograničenja. Ja se veselim suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni i nadam se da ćemo prije kraja saziva dovršiti s radom na ovom dosjeu. Mislim da bi to trebalo biti izvedivo budući da stvari nisu previše složene. Hvala. Hvala vam i na tom optimističnom stajalištu. Čini se da se nitko drugi ne javlja za riječ. Samo da vidimo hoće li se netko spontano javiti za riječ, a nakon toga ću dati riječ komisiji. Čini se da se nitko ne javlja, pa bih rekao nekoliko riječi. Želim izraziti podršku izradi ovakve vrste zakonodavstva. To je dobro jer su pokrivene obveznice vrlo važne. Kao što je već rečeno, želimo postaviti ravnotežu. S jedne strane, uskladiti tržišta, a opet imati instrument koji usklađenost postavlja na najmanjoj mogućoj razini kako bi se poštivale specifičnosti postojećih tržišta i kako bi se imalo u vidu e, sve što se tiče e, zaštite tržišta i ulagača. A sada nekoliko riječi o amandmanima. Veći broj njih ide u istom smjeru. Najprije tu imamo ugovore o izvedenicama u programima pokrivenih obveznicama. Imamo članak 11 koji je povezan sa člankom 9 uredbe prema prijedlogu komisije. Kao što znate, zahtjevom će se omogućiti e, prihvatljive e, stranke. Rating će morati biti 1 ili 2, jer inače ćemo imati negativan utjecaj na jednake uvjete za sve kada je riječ o investicijskim institucijama. Isto tako u zemljama sa nižim e, indeksima moglo bi doći do narušavanja tržišnog natjecanja i moglo bi doći do koncentracija Ja bih želio ovdje istaknuti i to da ograničenja danas nisu potrebna jer već imamo praksu agencija za rejtinge koje uzimaju u obzir sve parametre kada procjenjuju obveznice. Što se tiče članka 16 i izdavatelja, koju skupove za pokriće moraju graditi zaštitne mehanizme vezane uz likvidnost i imovine. Uh, uh, ovdje se postavlja prva i druga razina, ali sve to ide u istom smjeru, a mi moramo razraditi način na koji ćemo se uključiti u sustav i postaviti zaštitne mehanizme, recimo one koji se odnose za nacionalno nadležno tijelo. U svakom slučaju rejtinzi jesu važni. Prije no što dam riječ izvjestitelju, dat ću riječ komisiji. Izvolite. Hvala i na ovoj današnjoj raspravi. Nacrt izvješća je već dobra podloga, a ovi amandmani ga još dodatno dorađuju. Mislim da imamo također tu nastojanje da se uspostave nacionalna tržišta i da se time nastoji učvrstiti zakonodavni okvir, ali ujedno i ne ometati nacionalna tržišta. Mislim da bi trebalo imati u vidu te e, važne karakteristike kada je riječ o uređenju pokrivanih obveznica, kao što je izvjestitelj no Raspravlja se još o ključnim šancima 6 i 6a, koje još zahtijevaju dodatnu doradu, naročito kada je riječ o utvrđivanju boniteta i koliko standarda nametnuti i također kada je riječ o pokrivenim obveznicama i drugim instrumentima koji se mogu služiti i svim metodologijama. No, uglavnom, e, ovo je dobra podloga i hvala na tome što ste ubrzo dovršili rad na ovom predmetu. Hvala. Hvala izvjestiteljima riječ. Hvala. Hvala na svim komentarima kolega, izvjestitelja u Sjeni i predsjednika i komisije. Samo bih se htio osvrnuti na jedno pitanje koje je očito još dosta kontroverzno, a to je ponderiranje rizika produljenog roka dospjeća. Dakle, htio bih e, zamoliti da se revidira negativan pristup mojem prijedlogu o tome, budući da je već rečeno da zapravo produljenje roka dospjeća je pitanje koje još nije u potpunosti proučeno. Zapravo ponderiranje e, rizika je isto nešto što je ostalo neproučenim, ali zapravo nikad se nismo bavili analizom e, produljenog roka dospijeća, niti je to učinila e, Europska središnja banka, niti EBA. Ali i jedna i druga agencija, odnosno banka, su izrazile zabrinutost u vezi sa tim e, strukturama i također u izvješću EBE iz 2016. godine jasno stoji da produljivi rok dospijeća izaziva zabrinutost među ulagačima i kada je riječ o zakonodavnom okviru i slučaju također bonitetnih razmatranja. Tako da mislim da bismo trebali oprezno pristupiti ovom novom razvoju događaja. Iako je to pokazalo dobre rezultate na tržištu, ipak treba znati da se to nije ispitalo u krizi i ne znamo kakvi rizici u vezi sa likvidnošću se mogu povećati kod ulagača koji imaju pokrivene obveznice sa produljivim rokom dospjeća. Osim toga, također i time se krši načelo dvostruke zaštite u ovom slučaju. Evo, s tim zaključnim komentarima predao bih riječ ponovno predsjedniku i želim zahvaliti kolegama na ovim konstruktivnim komentarima i e, radujem se daljnjoj raspravi i komentarima na ovu temu. Hvala. Thank you to the and to all Hvala izvjestitelju i e, svim suradnicima i komisiji. Kao što znate, glasovanje na odboru Ekon predviđeno je za 5. studenoga. Dakle, pozivam vas, vas da na vrijeme iznađete kompromise za glasovanje i onda ćemo imati raspravu i glasovanje na plenarnoj prvi studenoga. Imamo glasovanje za šest minuta, tako da možemo imati kraću stanku. Hvala. Colleagues, uh, please take seat. Molim vas da sjednete. I would like to ask you... Zamolit ću vas da napravimo tesno glasovanje. Otvoram glasovanje. the members who have the voting card vote. Molim da svi glasuju. Ok. Dobro. U redu. Počinjemo sa rezultatom međuinstitucijskih pregovora o sjedištu EBE. Otvoram glasovanje, poimenično glasovanje. Vote is closed. 36 glasova za, 4 protiv. Nema suzdržanih. Čestitke izvjestitelju i EBI, koja sada ima sjedište. Zatim izvješće o ekonomskim politikama europodručja. Kompromis C za, protiv, suzdržani usvoja se. Amandman 54. za, protiv. Mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Vote closed. Zatvaram. Usvaja se. 22 za, 18 protiv. Kompromis B za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis E za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis F za, protiv, provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. 16 glasova za, 19 protiv. Dakle, idemo u pojedinačno amandmane. Amandman 79 za, protiv. Provjera, otvoram glasovanje. i još stigne glasovati. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. 21 glas za, 19 protiv, 2 suzdržana. Dakle, ako se usvoji, ostatak se ne razmatra. Dakle, prelazimo na amandman 91. za, protiv, suzdržani, odbija se. 92 za, protiv, suzdržani, odbija se. Predsjednik se ispričava. 93 za, protiv, suzdržani, odbija se. 96 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis G za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis H za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera, kompromis H. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram odbija se, 23 protiv, 17 za. Amandmani, dakle. 10 za, protiv, provjera. 10. amandman, otvora glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. Odbija se. Amandman 11. za. Protiv. Suzdržani. Moram provjeriti. Otvoram glasovanje. Amandman 11. Vote is closed. Zatvaram. 20 protiv 19 za, odbija se. Odbija se, da, ponavljam. 101 za, protiv suzdržani, odbija se. 102 za, protiv, provjera. Otvorim glasovanje, amaman 102. The vote is one colleague to vote. Okay. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 21 protiv, 17 za. Dakle, 103 za. Protiv. Provjera. 103. Otvaram glasovanje. 03. The vote is closed. Zatvoram. Odbija se. 20 protiv 19 za, 104 za, protiv, provjera. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. 20 protiv, 19 za. 105 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 106 za, protiv, Provjera 106. Otvoren glasovanje. Vote is closed. Zatvaram, odbija se 22 protiv, 16 za, 107 za, protiv, provjera, 107 je manon, otvoram glasanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se 20 protiv 19 za. 108 za. Protiv. Provjera 108. amandman. Otvoram glasovanje. The vote is closed. Adopted. Zatvaram. Usvaja se 20 za, 19 protiv. 109 se razmatra? Da. 109 za, protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo sada na amandman 110. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 112 za, protiv, provjera, otvoram glasovanje. Zatvoram. Zatvaram. Odbija se 20 protiv 19 za. 113 za, protiv suzdržani odbija se, 114 za, protiv suzdržani odbija se. Kompromis i za, protiv, provjera, otvaram glasovanje. Vote is closed. Adopted 23 in favor, 20 against. Usvaja se 23 za, 20 protiv. Dakle, idemo na kompromis J. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis K. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis L. Za, protiv, provjera. Otvaram glasovanje. The vote is closed. Rejected 23 against 18 in favor. Odbija se 23 protiv 18 za, dakle amandman 138 za, protiv provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se 20 protiv 19 za. 139 za, protiv, suzdržani, odbija se. 140 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 141 za, protiv, provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram, usvaja se. 20 21 za 18 e, protiv. 142 i 143 kompatibilni, 142 za. Protiv otvoran glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. Ne možeš preuzeti na čas, možete... 143 za, protiv, Provjerit ćemo. 143. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 20 za, 19 protiv. Zatim 144. za. Protiv suzdržani usvaja se. 145. za. Protiv suzdržani usvaja se. 146. 146. izvorni tekst se ne razmatra. 147. O tome možemo glasovati. Dakle, 147. za, protiv, provjerit ćemo. Elektronička provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 21 protiv, 18 za. Izvorni tekst se ne razmatra, pa prelazimo na 148. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 149. za, protiv, e, provjerit ćemo, otvorom glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 20 glasova za i 18 protiv. 150. za protiv suzdržani odbija se. 151. za protiv suzdržani usvaja se. 152. za protiv Provjerit ćemo. Dakle, otvaram glasovanje o 152. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Imamo eh, dakle 19 glasova za i 19 protiv, dakle odbija se 153 za, eh, protiv, otvaram eh, glasovanje, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Opet imamo istu situaciju, dakle odbija se 154 za, protiv, provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje usvaja se 20 glasova za, 19 protiv, 155 za, protiv, provjerit ćemo 155 i otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 156 za, protiv, provjerit ćemo. 156. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usva se. 21 glasova za i 18 protiv. Kompromis M za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis N za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis O za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis P za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis Q za, protiv. Provjerit ćemo. Kompromis Q. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 23 glasova protiv i 20 glasova za. Amandman 203 za protiv suzdržani odbija se. 204 za protiv provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o 204. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se sa 20 glasova protiv i 19 za. 205 za, protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Još jedan kolega mora glasovati. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 20 glasova protiv i 18 za. 206 za. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Imamo opet izjednačen rezultat. 20 za, 20 protiv, 207 za, protiv. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Ponovno imamo izjednačen rezultat, dakle odbija se 208. Za, protiv, provjerit ćemo. Provjera za 208. amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Imamo 21 glas protiv i 19 za, 209 za protiv, suzdržani, odbija se. 210. za, provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Opet imamo izjednačen rezultat. Amandman se odbija. 211. za. Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. E, opet imamo izjednačeni rezultat. Dakle, amandman se odbija. 212. Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 24 glasa za, 17 protiv. Dakle, nećemo glasovati u izvornom tekstu. Prelazimo na amandman 213. za, protiv, suzdržani, odbija se. 214. za, protiv, suzdržani, odbija se. 216. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 217. za, protiv, provjerit ćemo. 217. E, amandman, otvorim glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izjednačeno je. Amandman se odbija. 218. za, protiv, suzdržani, odbija se. 219. za, protiv, suzdržani, odbija se. 220. za, protiv, suzdržani, odbija se.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 Kompromis V za, protiv, suzdržani, usvaja se. Čini mi se, ali možemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Nije usvojeno. 20 naspram 20, da, zato što su liberali glasovali za, prije su glasovali protiv. Vidim da je Libe za, pa zato sam mislio da je usvojeno. Sada imamo 219 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 21 glasova protiv i 20 za. Dakle, 292 za, protiv, provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 21 e, glas protiv i 20 za. 293. Provjerit ćemo. 293. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 23 glasova protiv i 20 za. 294. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 295. E, za, protiv, Provjerit ćemo. Provjera za 295. Zatvaram glasovanje. 23 protiv i 20 za odbija se. 20, 296 za protiv suzdržani odbija se. Glasovat ćemo o izvornom tekstu u tom slučaju. Tko je za? Provjera za izvorni tekst. Otvaram glasovanje. Zatvorno glasovanje usva se sa 23 glasa za i 19 protiv. To je neobično da je kompromis odbijen, a izvorni tekst usvojen. Dobro, 297. za, protiv, provjera za 297. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sa 23 glasa protiv i 19 za. 298. Provjerit ćemo. E, provjera za 298. Amandman. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 21 protiv i 20 za. 292. Odmah ćemo ići na provjeru. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 300. E, idemo odmah na elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. glasovanje, glasovanje, odbija se. 301. elektronički, e, elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis duplo V. Tko je za? Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Imamo 22 glasa za i 19 glasova protiv. Zatim sljedeći kompromis e, usvaja se. Kompromis Y. E, Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izjednačen rezultat odbija se. 293. 319. E, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 320. Ne, on je bio istovjetan. 321. 300, 322. Za. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 323 za, protiv, suzdržani, odbija se. 324 za, protiv, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izjednačeno je, odbija se izvorni tekst, tko je za, protiv, provjerit ćemo izvorni tekst, otvaram glasovanje. Ponovit ćemo glasovanje o izvornom tekstu, otvaram glasovanje. Ponavljamo glasovanje. Izvorni tekst. Neki kolege još nisu glasovali. Ponavljamo glasovanje, samo da znate. Molim vas da glasujete. Zatvaram glasovanje. Izjednačeno je. Odbija se. 325. za. Provjera za 325. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Imamo 21 e, glas za i 20 protiv. 326 za provjera za 326. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 327. Tko je za? Provjera za 327. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 328. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis A. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis B. Za? Provjera za kompromis B. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se e, sa 19 glasova za i 21 protiv. Amandman 3. Provjera za amandman broj 3. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Sada ćemo glasovati o amandmanu broj 5. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 22. Za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 23. Za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 24. Za, protiv, provjera za amandman 24. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 23 glasova protiv, 18 za. E, zatim 25. amandman, provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 21 e, protiv, 19 za. 26 za. Protiv suzdržani usvaja se. Tako da sada prelazimo na amandman 27. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se 28. za. Protiv? Provjera za 28. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 29. amandman za protiv, suzdržani, odbija se. 30. provjera. Otvaram glasovanje o 29. amandmanu. Zatvaram glasovanje. 24 e, protiv, 15 za, odbija se. Zatim 30. amandman, za, protiv, suzdržani, odbija se. 31 za, provjera za 31. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 21 e, za i 18 glasova protiv. Sada prelazim odmah na 33. Je li to točno? Ne, 32. za, protiv. Provjera za 32. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 34. Za? Provjera za 34. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 35. za, provjera za 35. otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 36. za, provjera za 36. otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 37. za, protiv provjera za 37. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 38. za, protiv. Provjera za 38. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izjednačeno. Odbija se. 39. za. Provjera za 39. Otvaram glasovanje. Ne, usvaja se. SID su za. U redu, zatvaram glasovanje, usvaja se. 40 za, protiv, provjera za 40 i otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 23 protiv i 16 za. 41. za, protiv, provjera za 41. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 20 protiv i 19, 20 za i 19 protiv. 42. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43. za, protiv, suzdržani, odbija se. 44. za, protiv, provjera za 44. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 45. za, protiv, provjera za 45. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 21 glasova protiv, 20 za. 46 za. Provjera za 46. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 47 za. Provjera za 47. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izjednačeno je, odbija se. Amandman broj 1 za, protiv, provjera za prvi amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman broj 2 za, protiv, provjera za drugi amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman broj 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 266 za, protiv, suzdržani, odbija se. 267 za, protiv, provjera za 267. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 24 glasova protiv i 20 glasova za. Na zahtjev klubova sada ću kratko prekinuti sjednicu kako bismo analizirali rezultate glasovanja budući da je to vrlo kompleksno s obzirom da je velik broj kompromisnih amandmana odbijen.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 Uh, Krećemo sa glasanjem. Imamo nacrt izvješća sa amandmanima. Otvaram glasovanje. Poimeničnim glasovanjem. Still two to vote. Čekamo još dvoje da dovrše glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Odbija se 22 naspram 20. Izvolite. Hvala. Nikad nije dobro kada odbor Ekon ne uspiju suglasiti se u pogledu ovako važnog izvješća. Ipak, tijekom cijelog procesa lijepo smo surađivali sa izvjestiteljem i još uvijek smo spremni za daljnju suradnju glede iznalaženja kompromisnog rješenja. Hvala. Ima li još primjedbi, izvjestitelj? Želite li nešto reći? Evo samo kratko. Mislim da trebamo dodatno razgovarati, ali mene je razočaralo sljedeće. Ovo izvješće ima brojne implikacije i ja bih zamolio sve one koji vjeruju u europski projekt da ponovno o svemu razmisle i time apeliram na sve vas koji ste prisutni u ovoj prostoriji. U redu, hvala. Mi ćemo razmotriti sve moguće postupovne aspekte. Naravno da nije dobro što izvješće nije prihvaćeno. Mi ćemo vas izvijestiti o naknadnim odlukama o tome što dalje. Tko se javlja? Izvolite. Ja bih samo kratko nešto rekao o ovom izvješću. To nije u stvari izvješće, to je mišljenje i možemo se time ponovno baviti u odboru Juri. Svi oni koji bi željeli sudjelovati u raspravama može se to učiniti u okviru odbora Juri. Postoji cijeli niz pitanja u izvješću koje trebamo riješiti i ja se nadam da izvjestitelj i izvjestitelji u svijeni žele utjecati na ono što će se događati u odboru Juri. Hvala. Dobro, vi govorite o novom tekstu o kojemu ćemo glasati. Gospođa Bereš. Hvala, ja sam e, između redaka shvatila na temelju onoga što je rekao Andres Schwab da je EPP u posljednjem trenutku uveo ključno glasovanje za jedan kompromis kako bi se mikro poduzeća izuzela iz ovoga instrumenta u kompromisu F. Dakle, sa idejom da ukoliko to prođe, trebamo dati mišljenje odboru za pravna pitanja, a oni koji su protiv tog ključnog glasovanja EPP-a mogli bi onda u odboru Juri to nadoknaditi. Htjela bih samo obavijestiti članove ovoga odbora o čemu se ovdje radi. Naime, ovdje svi daju sve od sebe kako bi bili dosljedni u borbi protiv e, e, protiv pranja novca. Međutim, ovdje se radi o tome da se daje izuzeće za mikropoduzeća kada je riječ o ovom okviru za poduzeća. Svi znamo da u mikropoduzećima Naime, da se tu ponekad skrivaju E, razna fiktivna poduzeća e, koje ne možemo izuzeti iz ovoga instrumenta koji donosimo. Možda je to za pučane ključno glasovanje, ali isto vrijedi i za nas. Tako da vas lijepo molim da budemo odgovorni i da ne glasujete e, za taj usmeni amandman Andreasa Švaba. Hvala. Krećemo s glasovanjem. Kompromis A. Za. Protiv. Provjerit ćemo. Kompromis A. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. Amandman 195 za protiv suzdržani, 196 za protiv suzdržani, odbijeno Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvojeno. C za, protiv, suzdržani, usvojeno. <clears throat> Kompromis C za, protiv, suzdržani, glasovanje. CA. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. 21 za. Amandman 206 provjera. Otvoram glasovanje. 206. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 29 za. Kompromis D. Za protiv suzdržani. Kompromis E uz usmeni amandman gospodina Švaba. Glasujemo za, protiv, suzdržani. Čini mi se da je odbijeno. Možemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. A sada kompromis E. Bez usmenog amandmana. Za. Protiv. Radimo na kompromisu E. Samo malo sada ćemo to provjeriti. Eh, we have minus here. Tu imamo minus. Dobro. Uh, so, uh, is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis F uz usmeni amandman za, protiv, provjera. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 24 za, 19 protivi. A sad e, kompromis G za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 276 za, protiv, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 20 za 19 protiv. 277 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 2120 za, protiv suzdržani, usvojeno. 279 za, protiv provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 280 za, protiv suzdržani, odbija se. 221 za, protiv suzdržani, usvaja se. 222 za, protiv suzdržani, odbijeno. 283 za, protiv suzdržani, odbijeno. 284 za, protiv suzdržani, odbijeno. 285 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 286 za, protiv, provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 23 za, 19 protiv. 288, se 289, za, protiv, suzdržani, provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 290, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 291, za, protiv, provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 292 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izjednačen rezultat. Odbijeno. 293 za, protiv, provjera. 293. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Izjednačen rezultat 20, za, protiv, provjera. Najbolje da provjerimo kada nismo sigurni. Otvaram, zatvaram glasovanje. Izjednačen rezultat odbijeno. Moramo glasovati u sljedećem amandmanu. 295 za, protiv, provjera. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. 296. Provjera. Zatvaram glasovanje. Izjednačen rezultat. Odbijeno. 297. Za, protiv, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Kompromis I. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. J. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. K za protiv suzdržani usvojeno. L za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 72 za protiv provjera. Otvaram glasovanje. 72. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 328 za protiv provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izjednačen rezultat. 329 za protiv provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 230 za, protiv suzdržani odbijeno. 331 za, protiv suzdržani odbijeno. 332 za, protiv suzdržani odbijeno. M za, protiv suzdržani usvojeno. N uz usmeni amandman Andrasa Švaba za, protiv suzdržani usvojeno. O za protiv suzdržani usvojeno. P za protiv suzdržani usvojeno. Q za protiv suzdržani usvojeno. 3, 4, 7 za protiv suzdržani usvojeno. 3, 4, 8 za protiv suzdržani odbijeno. R za protiv suzdržani usvojeno. S uz usmeni amandman Andrasa Švaba za protiv suzdržani odbijeno. Idemo na kompromis S bez usmenog amandmana za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 365 za protiv suzdržani, mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno kompromis T. Za, protiv suzdržani, usvojeno. 375 za 374, ispričavam se za, protiv suzdržani odbijeno, 375 za, protiv suzdržani odbijeno, 376 za, protiv suzdržani odbijeno, 377 za, protiv suzdržani 3 odbijeno, 378 za, protiv suzdržani odbijeno, 379 za, protiv suzdržani odbijeno, 380 za, protiv provjera 380. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 90. Za, protiv, samo da provjerimo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 22 za, 20 odbijeno. 382 za, protiv, provjera. 382, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno za protiv suzdržani v za protiv suzdržani usvojeno 389 za protiv suzdržani odbijeno 390 za protiv provjera 390 otvaram glasovanje zatvaram glasovanje Odbijeno. 391 provjera. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Izjednačeno. Kompromis duplo V za protiv usvojeno. 396 za protiv suzdržani odbijeno. Kompromis x za protiv suzdržani usvojeno, y za protiv suzdržani usvojeno, y a za protiv provjera otvoran glasovanje y a. Zatvaram glasovanje, odbijeno. Alternativni kompromis y a za protiv provjera. Otvaram glasovanje. Alternativni kompromis a Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis Z. Za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 412. Za protiv suzdržani usvojeno. 413 3 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis AA i usmeni amandman Andrasa Švaba za, protiv, suzdržani, odbijeno. Samo trenutak kompromis A, a bez usmenog amandmana usvojeno. Kompromis A, B uz usmeni amandman za protiv provjera. Otvaram glasovanje. Dobro, zatvaram glasovanje usvojeno. Kompromis, kompromis AC za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 451 za protiv suzdržani odbijeno. 452 za protiv suzdržani odbijeno. 453 za protiv suzdržani odbijeno. 454 za protiv suzdržani odbijeno odbijeno. 455 za protiv suzdržani odbijeno. 456 za protiv suzdržani odbijeno. 457 za protiv suzdržani odbijeno, 458 za protiv suzdržani odbijeno, 459 za protiv suzdržani odbijeno, 460 za protiv suzdržani odbijeno, 461 za protiv suzdržani odbijeno, kompromis AD usvojeno, amandman 464 za protiv suzdržani odbijeno, 465 za protiv suzdržani usvojeno, kompromis AE usvojeno, AF za protiv suzdržani usvojeno, AG za protiv suzdržani usvojeno, amandman 485 pet za protiv provjera 485 otvaram glasovanje zatvaram glasovanje usvojeno 486 za protiv suzdržani odbijeno kompromis AH za protiv suzdržani usvojeno AHA uz usmeni amandman za protiv suzdržani usvojeno, a i za protiv suzdržani usvojeno, a j za protiv suzdržani usvojeno, 98 za protiv provjera 98 otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 99. Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 100. Provjera. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, usvojeno. 101, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 102. Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 219, kompromis AK, za, protiv, suzdržani je usvojeno. 105, provjera, otvaram glasovanje. Odbijeno, izjednačen rezultat, AL za, protiv, je usvojeno. 110 za, protiv, provjera 110, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis A, M, za, protiv, je, usvojeno. 113 za, protiv, provjera 113, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izjednačen rezultat odbija se. 114 za protiv je odbijeno. 1 e, amandman 7 provjera Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Jedan, jedan, pet provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. A N za protiv suzdržani usvojeno. A O za protiv suzdržani provjera. A O otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje odbijeno. Amandmani 129. Vote is closed. glasovanje. Odbija se. 121 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 122 za. Protiv. Provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Usvaja se. Sto dvadeset tri za provjera. Zatvoram glasovanje. Izjednačeno odbija se 124 za, protiv suzdržani usvoja se 125 za provjera. Otvaram glasovanje. Zatvoram. Odbija se 126 za provjera. Otvaram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 127 za. Probjera. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 128 za. Protiv. Provjera 128. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 129 za. Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 130 za, protiv, suzdržani, odbija se. 131 za, provjera. 131, otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 20 naprem 19. Su 32 za. Provjera. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Kompromis AP za protiv suzrani usvaja se. Kompromis AQ za protiv usvaja se. Amandman 12 za, protiv suzdržani usvaja se. 138, a ne razmatra se 12. Dakle, kompromis AR za, protiv suzdržani usvaja se. 142. amandman za, provjera, otvoran glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Usvaja se 20 naspram 19, 143 za, protiv, provjera, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Su 44. Provjera, otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 145 za provjera. Zatvoram. Izjednačeno. Odbija se. 146 za protiv suzrani. Usvaja se. 147 za protiv, suzdržani, usvoja se. 148 za, provjera, otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 149 za, protiv suzdržani odbija se. 150 za, protiv. Otvaram glasovanje provjera. Zatvoram. Usvaja se. 151 za, protiv suzdržani odbija se. 152 za, protiv suzdržani odbija se. 153 za, protiv suzdržani odbija se. 154 za, protiv suzdržani odbija se. da amandmana istog autora koji su isto vjetni. Ok, nismo to nikad vidjeli prije. Sto pet za, protiv, provjera, otvoram glasovanje. Vote is closed. Rejected. Zatvaram, odbija se. Kompromis AS za protiv suzdržani usvoja se 159. amana za protiv suzdržani odbija se 160 za protiv suzdržani odbija se 161 za provjera otvoram glasovanje. Zatvaram, odbija se. 162 provjera. Vote is closed. Rejected 19 Odbija se. 163 za, protiv suzdržani odbija se. 164 za, protiv suzdržani odbija se. 165 za, protiv probjera, Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 166 za, protiv, provjera. Otvaram glasovanje. Odbija se 167 za, protiv. Provjera, otvoram glasovanje. Zatvaram. Izjednačeno, dakle odbija se. Kompromis AT za protiv suzdržani usvaja se. 171. amandman za protiv suzdržani odbija se. 172 za, protiv suzdržani odbija se. 173 za, provjera. otvora glasovanje. Zatvaram. Izjednačeno, dakle, odbija se. 174 za, protiv suzdržani odbija se. 175 za, protiv suzdržani, odbija se. 176 za, protiv, suzdržani, odbija se. 177 za, protiv, suzdržani, odbija se. 178 provjera, otvoran glasovanje. Kako? usvaja se. 179 za, protiv suzdržani odbija se. Kompromis A u za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 183 za, protiv suzdržani odbija se. 184 provjera otvoren glasovanje. Zatvaram. Odbija se 185 za, protiv suzdržani. Odbija se 186 za, protiv suzdržani. Odbija se 187 provjera otvoren glasovanje. Izjednačeno, dakle, odbija se. 185 za, protiv suzdržani odbija se. Sto za protiv suzdržani odbija se, 189 za protiv suzdržani odbija se, 190 za protiv suzdržani usvaja se, sto za protiv suzdržani odbija se, 192 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis AV za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada prijedlog komisije, molim, tražite prekid. U redu, kratak prekid. Alex, take seat, please. Take seat. are going to vote now. Kolege, molim da zauzmete mjesta. Idemo na završno glasovanje. Jesu li svi spremni? U redu, dakle, prijedlog komisije s izmjenama i dopunama poimenično otvoram glasovanje. Zatvaram. 36 glasova za, jedan protiv, dva suzdržana, dakle mišljenje je usvojeno i čestitke izvjestitelju. Sven? Hvala predsjedniče. Zbog ogromnog kašnjenja u odnosu na dnevni red, pri kraju dnevnog reda imamo izvješće o politici tržišnog natjecanja i budući da su zeleni zaduženi za to, predlažem da to odgodimo za drugi sastanak kako bismo olakšali raspored. Evo, predsjedniče, molim vas da to uzmete u razmatranje, a to je također i u svjetlu potrebe i za prevođenjem, za uslugama prevoditelja. So now we go on with the agenda. We try to be quick uh, because also we have the commission. Idemo dalje, moramo požuriti, tu su i predstavnici komisije. Dakle, držat ćemo se strogo vremena za uzimanje riječi. To vam unaprijed najavljujem i upozoravam. Točka broj 9. Referentne vrijednosti za niske emisije ugljika i referentne vrijednosti za pozitivan ugljični učinak. Izvjestiteljica Nina Gill, izvolite. Hvala, poštovani kolege. Znam da je glasovanje dugo trajalo, no ovo je ipak važna tema. Dakle, molim vas za malo tišine. Hvala. Europska unija se susreće sa značajnim izazovima po pitanju ulaganja ako se želi zadovoljiti klimatske ciljeve koje treba ostvariti do 2030. godine. Trebaju nam dodatna godišnja ulaganja od 180 milijardi u energetiku i e, klimatske promjene, ali to treba učiniti ne samo javni sektor, nego u tome treba masovno sudjelovati i privatni sektor. Tako da pozdravljam prijedlog komisije o referentnim vrijednostima za pozitivno ugljični učinak i za niske emisije ugljika, jer to predstavlja jedan korak naprijed ka održivom gospodarskom sustavu. Također uvažavam i napore koji, e, koje su unijeli e, pružatelji indeksa u razradi e, referentnih vrijednosti koje vode računa i o klimatskim pitanjima. Dakle, referentne vrijednosti trebaju zadovoljiti doista velika očekivanja i slažem se sa procjenom komisije da su financijske referentne vrijednosti doista e, kamen temeljac za e, tržišta i mnogi ulagači se oslanjaju na te vrijednosti kako bi ocijenili učinak različitih instrumenata i također za e, dodjelu portfelja. No ipak financijski sektor zaostaje u odnosu na ostatak ekonomije budući da samo 0,3% financijskih referentnih vrijednosti su danas ESG indeksi. Tako da se slažem sa nedoumicama koje izražava skupina stručnjaka na visokoj razini o ovim referentnim vrijednostima kao pokretačima zapravo kratkoročnosti i s time da oni zapravo ne odražavaju dugoročnu održivost. Dakle, to ne dovodi toliko do neodrživosti nego do održavanja stvarnog stanja stvari, a to znači da imamo E, kapitalnu imovinu koja nije nužno u skladu sa e, dugoročnim održivim ciljevima, tako da smo nastojali suočiti sa ovim izazovima u ovom izvješću. Važno je da e, zakonodavac pokaže veliku razinu ambicije i to u skladu sa izvješćem e, parlamenta na vlastitu inicijativu o održivom financiranju. Dakle, te ambicije moraju biti realistične, fleksibilne i trebaju otvoriti prostora i za tehnološki napredak i inovacije. Istovremeno, važno je financijskoj industriji pružiti pravnu sigurnost e, i jasnu situaciju kada je riječ o pravcu kojim krećemo. Smatram da je naš cilj jasan. Dakle, trebamo ostvariti klimatske ciljeve koje smo sami dogovorili i također trebamo uzeti u obzir i ambicije koje iznose i drugi zakonodavni tekstovi Europske unije. Dakle, to mora biti primjenjivo na europsko gospodarstvo, dakle, sustav ETS-a, propisi o građevinarstvu i emisije iz vozila. Također se trebamo pobrinuti da ulagači ne budu zavedeni proizvodima koji su označeni kao ekološki, ali to zapravo nisu. Dakle, uz prijedlog komisije ja bih predložila da se elementi održivosti uvrste u čitavu razradu referentnih vrijednosti i zato sam predvidjela godinu 2022. kako bi pružatelji referentnih vrijednosti mogli objaviti te vrijednosti koje su u skladu sa obvezama koje proizlaze iz Pariškog sporazuma i sa onime što je već ostvareno kroz druge zakonodavne akte Europske unije. Trebamo također standardizirati našu metodologiju i takvu metodologiju treba razraditi komisija delegiranim aktom i objaviti je ne kasnije od dvije godine nakon stupanja na snagu ove uredbe. Ulagači moraju imati jasne i usporedive informacije. Dakle, pružatelji referentnih vrijednosti moraju izraditi standardizirane referentne vrijednosti i trebaju vidjeti također koji je učinak na klimu takvih referentnih vrijednosti i e, način na koji se oni usklađuju sa Pariškim sporazumom. Znam da će možda neki smatrati to radikalnim ili vrlo preskriptivnim jer će tvrditi da nema prihvatljivih, e, prihvatljive imovine koja bi ispunila kriterije održivosti, no o tome treba odlučiti privatni sektor. Evo, završit ću. Dakle, ne slažem se s time. Mislim da treba e, imati prijelazno razdoblje koje je predviđeno i mnogi sektori doista prolaze kroz brzu preobrazbu u tom pravcu i oni će to uspjeti ostvariti u budućnost. Evo, možda ću se moći vratiti na to kasnije, predsjedniče. A, e, e, gospođa Sandel, za EPP. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Ja želim pozdraviti ovaj prijedlog Europske komisije. Također e, zahvaljujem izvjestiteljici na iznesenim prijedlozima. Određen broj sektora već je krenuo prema jednom zelenijem obliku gospodarstva, a sada je došao red i na financijski sektor. U posljednje vrijeme je doista došlo do razvoja ovih referentnih vrijednosti bez da je postojao pravi okvir. Oni bi trebali dati pouzdane podatke o gospodarstvu kako bismo ih mogli bolje protumačiti i zato nam je potreban zakonodavni okvir što predlaže i Europska komisija. Ovaj pristup temelji se na tome da se predlažu dvije vrste referentnih vrijednosti, što ide u pravom smjeru, budući da se uzimaju u obzir različite očekivanja investitora. Što se tiče same definicije, možda bi bilo potrebno da se da veća jasnoća kako bi se izbjegla e, kako bi se izbjegao manipulativni zeleni marketing. Što se tiče prijedloga izvjestiteljice, ona predlaže da se do 2022. godine svi indeksi e, postanu e, dakle indeksi koji su e, pozitivni za pozitivni ugljični učinak, međutim čini mi se da je takav pristup i suviše radikalan i teško ostvariv. Broj tvrtki koje će biti u skladu sa zahtjevima iz e, Pariškog sporazuma će se povećati, to je sigurno, međutim u ovom trenutku je njihov broj još uvijek ograničen, tako da se pitam kako bismo mogli imati referentne vrijednosti za pozitivni ugljični učinak ukoliko nema dovoljno poduzeća koje bi mogle poštivati te kriterije. Također smatram da bi bilo kontraproduktivno da se ovdje E, stavi naglasak samo na najzelenije tvrtke, budući da bi to ograničilo prilike za investicije, mislim da trebamo ohrabriti sve napore koje poduzeća ulažu. Što se tiče metodologije rada, čini mi se ključnim da e, se zatraži veći stupanj transparentnosti, pravila E, na kojima se temelji ta metodologija moraju biti dovoljno e, fleksibilna što bi omogućilo, ostavilo prostor za inovacije. Zaključno želim još e, inzistirati na sljedećem, dakle moramo biti ambiciozni ali i pragmatični Prijelaz na održivi oblik gospodarstva je put koji je dugačak. Mislim da moramo biti istovremeno ambiciozni i realni. Hvala. Sander u ime ECR-a. Hvala gospodine predsjedniče. Kay Swinburne se ispričava što nije u mogućnosti sudjelovati u današnjoj raspravi i zamolio me da pročitam njezinu izjavu. Pozdravljamo više elemenata u nacrtu izvješća izvjestiteljice i zapravo drago nam je što se priznaje ovaj problem greenwashinga i, greenwashinga i također da e, postoje različiti društveni i gospodarski faktori. Međutim, nisu nas sasvim uvjerili određeni amandmani jer smatramo da bi oni mogli negativno utjecati na sveobuhvatan cilj, a to je razvoj točnih i učinkovitih referentnih vrijednosti. Dakle, molimo izvjestiteljicu da razjasni svoje stajalište iz e, amandmana 13. jer e, Kej ima velike zadrške u vezi s time da se od svih referentnih vrijednosti traži da budu pozitivne na odlik e, bez obzira na rokove. Mislim da to ne odražava samu stvarnost prijelaza na zelenu ekonomiju. Zatim, Kej ima ozbiljne zadrške u vezi sa amandmanom 18 jer smatra da to smanjuje konkurentnost u području referentnih vrijednosti jer se predviđa tu naknada, o tome se razgovaralo opsežno u okviru rasprave o uredbi o referentnim vrijednostima i EIK smatra da nije potrebno ponovno otvarati to pitanje u ovom predmetu i također ima nedoumica u vezi sa e, jezikom ovog prijedloga, naročito kada se govori o stvarnim troškovima, actual costs, zato jer to nama ne znači da su to naknade. I kao što je spomenuo i kolega iz EPP-a, ECR predlaže fleksibilniji pristup izradi referentnih e, vrijednosti. Dakle, to mora biti jasno da je to izborni proizvod i kada je riječ o sklađenju sa Pariškim sporazumom, svi znamo da je to važan sporazum i naravno, s druge strane, vidimo da to brine i komisiju. Dakle, komisija e, smatra da bi tako uska veza stvorila jedno previše strogo zakonodavno stajalište. Također, kada je riječ o standardiziranim metodama za izračun emisija i ušteda ugljika, tu bi Kate bila oprezna jer smatra da jedan jedro, jednoobrazni pristup bi ugrozio raznolikost izvora podataka i metodologija koje su potrebne za izračun otiska ugljika. I na kraju Kate, Kate pozdrava e, pristup izvjestiteljice u amandmanima 9 i 14 gdje izvjestiteljica razjašnjava da objave se trebaju usredotočiti na mjeru do koje se uzimaju u obzir određene emisije i želi također da se to usvoji u čitavom zakonodavnom aktu koji se raduje daljnjem radu na, na izvješću sa izvjestiteljicom i izvjestiteljima u Sjeni. Hvala. Hvala. U ime kluba ALDE, LIV. Hvala, hvala gospođo Đil. Hvala na ovom nacrtu izvješća. Drago mi je da se slažete s našim ciljem da se podrži put e, prema razvoju svijeta prema održivim financijama. Međutim, mislim da je ovaj svijet referentnih vrijednosti vrlo kompleksan. Bez toga mnoge financijske usluge koje se danas pružaju bile bi mnogo skuplje, a potencijalno čak ne bi niti postojale. Tako da moramo biti vrlo oprezni kada e, zakonski uređujemo ovo područje. E, već e, dobar dio toga je određen u uredbi o referentnim vrijednostima, međutim komisija ovdje želi dati posebni pečat onima koji imaju koji se brinu za e, gospodarstvo s niskim granicama emisija. Ja podržavam takav pristup komisije, međutim mislim da bi trebalo pojasniti neke aspekte kao što je dobrovoljni karakter ovog zakonodavstva. Nadalje, ključno je da bude dovoljno prostora za različite metodologije, jer posljednje što želimo učiniti jest ugušiti inovacije, budući da bi to bilo kontraproduktivno za naše održive ekociljeve. Nadam se da ćemo u sljedećih nekoliko tjedana pronaći pravu mjeru između dosljednosti, transparentnosti i fleksibilnosti te podupiranja inovacija. Thank you uh, for the Greens, Hvala za zelene, gospođa Kejto. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Ovo je sastavni dio jednog paketa mjera koje predlaže komisija. Ja ću govoriti uskoro o zakonodavstvu objavljivanju podataka, tako da bih e, htjela reći da ovo spada zapravo o klimatsku politiku, riječ je o klimatskim referentnim vrijednostima i premda se mi slažemo sa ambicijama komisije, mislimo da je ovo dobar, e, naime mi mislimo da je ovo dobar iskorak komisije u tom smjeru. Nisam baš zadovoljna s ovim prijedlogom, kao što sam zadovoljna sa prijedlogom objavljivanju podataka. Mislim da tu postoji određena konfuzija u ovom prijedlogu komisije. Nadam se da će to parlament moći osnažiti prije nego što se krene u pregovore u sklopu trijaloga. Drago mi da su Nina i njezini suradnici krenuli u tom smjeru i radujem se sastanku sa izvjestiteljima u Sjeni gdje ćemo vidjeti kako osnažiti ovaj prijedlog. Najevidentniji prostor za poboljšanja je ovaj dio koji se odnosi na referentne vrijednosti za pozitivni ugljični učinak, budući da se tu sugerira da postoji nešto pozitivno u vezi sa ugljikom u trenutku kada želimo smanjiti emisije mi želimo ovaj sustav učiniti dinamičnim. Dakle, umjesto zelene niše želimo da sve tvrtke se usklade sa obvezama iz Pariškog sporazuma te da pokažu da već smanjuju emisije ugljika na godišnjoj osnovi. Mi ćemo podnijeti neke amandmane u tom smislu. Također mi je drago da je Kay Swinburne, izvjestiteljica u sjeni za ECR, ona će se pokrinuti da ovo sve skupa bude u skladu sa uredbom o referentnim vrijednostima. Mislim da tu postoji opasnost da komisija ide predaleko u donošenju propisa te da sama ulazi u detalje onoga što bi tvrtke trebale postići da imaju, da postignu ove referentne vrijednosti. Bilo bi bolje da imamo pristup koji se temelji na licenciranju, tako da privatni sektor donese odluku o tome kako će izgledati indeks, a da komisija definira kriterije za ispunjavanje tog indeksa. Dakle, možda bi bilo bolje da komisija umjesto da propisuje metodologiju, odobri e, metodologiju koju će izraditi privatni sektor. E, na kraju bih sugerirala da se e, poboljša zakonodavni postupak što se tiče delegiranih akata, posebno u području metodologije i mislimo da bi trebalo ovo uskladiti sa uredbom o referentnim vrijednostima. Dakle, to mora biti vrlo dobro usklađeno s tom uredbom. Hvala. Ne vidim nikoga iz kluba GUE, ni iz ENF-a. Sirpa Pjetikajnen e, se javlja u e, sklopu postupka spontanog javljanja za riječ. Hvala. Ja ću samo posvetiti nekoliko minuta ovom pitanju taksonomije referentnih vrijednosti. Vjerojatno se sjećate e, mog izvješća na vlastitu inicijativu koja je dobio široku političku potporu, dakle da se proširi e, pojam referentnih vrijednosti, tako da uz e, da imamo i glavne indikatore koji se koji mogu poslužiti za izračun e, potrošnje materijala, zatim biološku raznolikost e, i tako dalje, uz glavne referentne vrijednosti koje se odnose na održive ciljeve razvoja. Ne bismo se trebali baviti samom klimom, jer imali smo neke slučajeve koji izgledaju dobro iz e, perspektive zaštite klime, ali su štetni za biološku raznolikost. To je bio slučaj sa palminim uljem. Tako da ne možemo se baviti samo klimatskim aspektima i shvaćam e, da imali smo raspravu isto tako o objavljivanju podataka i tu je pristup bio dosta sličan. E, mislim da svo zakonodavstvo mora biti usklađeno tako da se to mora uzeti u obzir kod referentnih vrijednosti. Dakle, sve referentne vrijednosti mora se temeljiti na pokazateljima. Oni moraju biti održivi općenito, ne samo u klimatskom smislu. Da kako postoji tu balans kod izračuna, e, no u svakom slučaju moramo provoditi načelo do not harm E, dakle, nešto treba biti povoljno za klimatske aspekte, ali ne smije biti istovremeno štetno za biološku raznolikost ili za neke druge segmente. Dakle, mi ne želimo e, zasebne referentne vrijednosti za ugljik. E, dakle, ovaj referentna vrijednost za pozitivni ugljični učinak. E, također treba voditi računa o općem učinku na okoliš. Karolin Yes, thank you, hvala vam gospodine predsjedatelju i zahvaljujem Nini na ovom nacrtu izvješća. Imam jedan kratki komentar. E, ja sam e, izvjestiteljica za uredbu o referentnim vrijednostima na drugoj razini od 2020. godine referentne vrijednosti će biti regulirane u Uniji. Ja doista pozdravljam ambiciozni pristup komisije da se dodatno poboljša okvir za ove referentne vrijednosti za niske razine ugljika. U sljedećih nekoliko tjedana surađujet ću s kolegama i nastojat ćemo očuvati da ova u ovaj propis bude i dalje transparentan i usmjeren na tržište, međutim ja ću podnijeti neke svoje amandmane. E, dakle, ključne referentne vrijednosti. E, neće biti ispunjene do 2020. godine. Vidim da je predstavnik komisije tu, pa možda nam mogu nešto više reći o tome. Ja sam uvjerena da će biti potrebno duže prilazno razdoblje od dvije godine za ključne referentne vrijednosti. Mislim da bi to bilo primjereno vrijeme kako bi se omogućilo da ne dođe do poremećaja na tržištu. Hvala. Sada će riječ uzeti komisija. Hvala. Hvala što ste nam dali riječ. Da, mi smo svjesni toga da postoji prijelazno razdoblje za ključne referentne vrijednosti, dakle za kamatne stope koje bi trebalo možda produžiti na dvije godine, za dvije godine, što znači da se neki, neke ključne vrijednosti mogu koristiti na taj način. ESB i komisija e, također se bavi i prekonoćnim kamatnim stopama. Dakle, bilo bi dobro da se produži rok e, kako bi se te nove referentne vrijednosti prihvatile na tržištu. Mi smo svakako za to. Zatim samo još nekoliko riječi o terminološkoj zbrci vezano uz ove dvije referentne vrijednosti. Referentna vrijednost za niske razine ugljika i za pozitivni ugljični učinak. Možda bismo to mogli reći na drugačiji način. Ova prva je zelena, a ova druga je najzelenija od svih zelenih referentnih vrijednosti. Dakle, da kako mi ne mislimo pozitivni ugljični učinak u smislu više e, emisija ugljika, nego izuzimanja ugljika iz sustava i e, alternativnih načina proizvodnje. Tako da bi to e, imalo pozitivni učinak u načinu ne samo da, na način ne samo da smanjuje ugljični otisak, nego i da izuzme emisije iz atmosfere, a ova druga referentna vrijednost je, kao što sam rekao, najzelenija od svih zelenih referentnih vrijednosti. Hvala, sada izvjestiteljica. Hvala vam, hvala kolegama na komentarima. Doista cijenim sve vaše komentare i svjesna sam da ćemo morati vrlo tjesno surađivati na sastanku izvjestitelja u Sijeni koji će se održati sljedeći tjedan pa ćemo se baviti svim ovim temama koje su spomenute. E, ja ću sada proći kroz sve komentare. E, kao što sam rekla, u utorak sljedeći tjedan ćemo imati sastanak izvjestitelja u Sjeni. Samo bih eh, htjela reći da smo mi u ovome odboru eh, već preobrazili niz sektora i do sada nismo eh, pristajali na status quo, niti smo sve prepuštali tržištu, tako da mislim da je važno da pokušamo pronaći neki pozitivan način suradnje, tako da se ostvare pomaci. Znam da je do sada industrija uvijek ispunila očekivanja, ali evo ja ću o većini tih pitanja razgovarati s kolegama na sastanku sljedeći tjedan. Hvala. Dakle, rok za podnošenje amandmana je 22. listopada, razmatranje je 9.11. E, a glasovanje u prosincu. Sada prelazimo na sljedeću točku koja je sastavni dio iz toga paketa, objavljivanje podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost. Izvjestitelj je Paul Tang, imate četiri minute. Hvala, ja sam mislio da ću imati pet minuta. Ne, ne četiri. Dobro, hvala da kako ovo o čemu danas razgovaramo se nadovezuje na jedno izvješće na vlastitu inicijativu koje je doneseno u parlamentu u svibnju ove godine. U tom izvješću e, kolegica Scott je izvjestiteljica, dakle cilj je bio da se e, stavi naglasak na održive financije i da se to ugradi u sve politike Dakle, ljudi i sada na tome pasionirano rade, ali to bi trebalo ugraditi u sve politike. Ja sam već izrazio mišljenje da bismo trebali ići izvan tržišta e, kapitala, da trebamo uključiti i banke u čitav taj proces. Dakle, zato je uveden pojam dubinske analize. Dakle, ovo se svakako nadovezuje na naše izvješće na vlastitu inicijativu. Mi smo već krenuli sa sastancima izvjestitelja u Sjeni, koji su vrlo zanimljivi i vrlo konstruktivni. A nadovezuju se na to izvješće koje sam spomenuo. Što se tiče samoga izvješća, imali smo 245 amandmana. Pozdravljam amandman 85. McCarthy i Sirpe Pjetikanen da se ovdje uključe svi financijski proizvodi, dakle da imamo što e, šire područje primjene, da budu jednaki uvjeti za sve, bez izuzeća i e, e, želimo dakle, ići u tom smjeru. Taj amandman doprinosi ovome. također se je nekoliko članova tražilo da se banke uključe u područje primjene, Kamal 55, Karti 53, zatim 89. amandman koji je podnijela Moli bio je da se izuzmu neke institucije, zatim amandman 52. je dobar kako bi se povećala dosljednost našega rada i CER i CRR i CRD. Dakle, kada govorimo o riziku na održivost, za održivost, mislim da je najvažnije da imamo pravnu jasnoću i da definiramo što to znači rizik i što znači učinak. S ovime se slažu i zeleni, GUE 112. amandman i EPP 150. amandman. E, sa nekim razlikama. Dubinska analiza je doista suštinsko pitanje u ovome prijedlogu, tako mi je drago da se i to podržava kroz amandmane 128 i 130, gdje su definirani još neki zahtjevi za dubinsku analizu. Na kraju naknada, e, dakle mislim da tu postoji jedan amandman koji sam ja podnio vezano uz jedan e, nizozemski zakon iz 2014. godine vezano uz financijske ciljeve i naknade. I to je još pitanje delegiranih akata, posebno vezano uz e, IORP. Mislim da to možemo također uvrstiti u ovu raspravu na način koji bi bio zadovoljavajući. Hvala vam lijepo. Mislim da su ovi sastanci bili vrlo konstruktivni. Sljedeći tjedan ćemo doneti neke ključne odluke jer se želimo držati vremenskih rokova. Gospođa Peti Kajnen. Dobro, ja ću za početak nekoliko primjedbi uputiti prema koordinatorima. Mi smo imali samo inicijativno e, mišljenje, a i mišljenje o referentnim mjerilima i e, ostalim temama. Trebamo najprije dogovoriti temelje. Temelji moraju biti zajednički i svima e, razumljivi kako ne bismo imali razno razne pristupe sve je međusobno povezano i ne želimo raditi u različitim smjerovima. To je dakle jedna vrsta tehničkog problema s kojim se suočavamo. Druga stvar koju želim reći je da se izuzetno slažem s time da moramo raditi na mišljenju na vlastitu inicijativu. Sa tri izvješća imali smo široki konsensus. Neka, eh, neke od tih stvari su odražene u mišljenju postoje dvojbe vezane uz indekse i uz mjerenje utjecaja na okoliš različitih e, kompanija i poduzeća. Imali smo i neke dvojbe vezane uz formulacije, ali to bi bilo sve. Što se tiče dubinske analize, due diligence, tu trebamo još neke stvari razraditi vezano uz postupke i procedure. Ono što želimo je da sve na kraju bude formulirano tako da je jasno da europska društva ne bi trebala biti izložena, ranjiva u pogledu otkrivanja svojih poslovnih tajni i inovacija. To je nešto što treba biti zatvoreno iza vrata svakog e, poduzeća. Što se tiče utjecaja na okoliš e, i društvenih pitanja, to je jedini dio koji treba biti objavljen. Što se tiče kreditnih institucija, i o tome smo poveli raspravu. Zbog dosljednosti trebamo imati jedan sveobuhvatni pristup tomu kako izvješćivati određenim pitanjima. Kada je riječ o poticajima, kada je riječ o granicama ili krajnjim vrijednostima, tu su potrebni posebni propisi i tu stvari trebaju biti možda i jasnije. Što se tiče naknada, mislim da još uvijek ne možemo biti onoliko ambiciozni koliko to kolega predlaže kada je riječ o održivosti i politika postavljanja naknada. Mislim da je to tema koja je preteška za nas i da u izvješću i kroz kompromise to ne možemo riješiti. Ja vas želim samo upozoriti da imamo različita mišljenja. Što se tiče priloga, za pokazatelje je važno percipirati sve rizike, moramo znati gdje oni postoje. No, treba li u ovom trenutku ulaziti detaljno u to što treba mjeriti i na koji način to mjeriti, je ipak pitanje za koje mislim da se ne bismo njime sada trebali baviti. Trebalo, trebali bismo se usredotočiti na općenitiju razinu. Imali smo i neke pojedinosti i manje bitne teme vezane uz ulagače i uz to da nisu postavljena jednaka pravila za sve, mi bismo trebali pripaziti da previše ne opteretimo mala i srednja poduzeća sa novim obvezama vezanim uz izvješćivanje. Dobro, AECR? Ne. Alde? Izvolite. Gospođa Virnik. Dragi Pol, dragi kolege i kolegice, sada smo dobili uvid u stajalište sviju nas. Čini se da smo kada različitih mišljenja, ali ja vjerujem da imamo iste ciljeve. Održivi prijelaz na održiva goriva i održivo gospodarstvo budući da to želimo u svim proizvodima. Mene brine kakvu dodanu vrijednost proizvodimo sa dodatnim troškovima. Čini mi se da prijedlog komisije neće doprinijeti tome da i ekološki proizvodi imaju istu e, razinu prihvatljivosti i konkurentnosti na tržištu kao i drugi. E, korporativna e, pravila vezana uz to izvad su područja primjene ove uredbe. Vratimo se na područje primjene uredbe, a to je e, pokušaj da se smanji neekološko postupanje i da se u tom smislu pokuša osmisliti naknade. Ne bi trebalo pritom stvoriti pravne nesigurnosti. Mislim da ćemo ugroziti prijelazno razdoblje, odnosno prijelaz na ekološke postupke, ne budemo li se držali e, područja primjene e, akta na kojem radimo. Hvala. Gospođa Scott Kato. Meni je drago da radimo na ovim financijskim e, aspektima i aspektima objavljivanja. Ja sam zaista šokirana time koliko malo građani znaju o ulaganjima u mirovinske fondove. Takva vrsta znanja je ključna kako bi građani znali svoja potrošačka prava. Budu li za, s time upoznati, moći će se i zalagati za opstanak poduzeća koja su ekološki osještena. Ja zahvaljujem svima koji su nam ovdje iznijeli svoja gledišta i mišljenja. A nadam se da će i trijalog uspješno proteći. Još uvijek se ne slažemo u svemu, ali Polu zaista čestitam na tome da je proširio područje primjene prijedloga komisije na dva načina. Kao prvo, nije se više usredotočio samo na tu zelenu nišu ili ekološku nišu. Želi da svi svuda izvješćuju o ekološkoj osještenosti. Ne želimo učiniti ništa kontraproduktivno, čime bismo na široj razini um, osujetili nastojanja koja imamo vezano uz zaštitu okoliša. A što se tiče financijskih proizvoda, uključuju se i banke u područje primjene, mi kao zeleni to podržavamo. Međutim, zahtjevamo i jasnoću e, glede toga o kojim proizvodima se radi i kakvi se pragovi postavljaju. Mi na izvješću radimo i to uspješno napredujemo, dogovaramo se, ali da kažem nešto prije sastanka sljedeći tjedan. Mi kao zeleni smatramo da kada razrađujemo financijske politike moramo dobiti jasne informacije o tome kako potaknuti održiva E, ulaganja. Isto tako, potrošači bi morali biti upućeni u svoje ulagačke odabire. Moramo pritom misliti na dvije stvari. U ovom trenutku sve je nekako nejasno i zbog toga će možda parlament u trijalogu biti manje uspješan. Na tome treba raditi. Kao drugo, e, CRD i CRR u ovom trenutku ne postavljaju velike zahtjeve vezane uz održivost. Mi želimo e, izraditi prijedlog koji će biti odraz naše prave razine razine ambicije. Parlament će zauzeti ambiciozno stajalište i nadamo se da ćemo u radu sa vijećem i ostalima zaista ispuniti očekivanja građana Europe. Hvala. A sada Alfred, spontano javljanje. Hvala predsjedniče ja bih govorio nešto o proširenju područja primjene na sve vrste financijskih instrumenata. Ovdje se uvode e, pravila vezana uz due diligence. Ja shvatam zašto je to odlučeno, želimo biti ambiciozni kada je riječ o ovoj temi. E, želimo jednako tako da sudionici na financijskim tržištima imaju više informacija. No što se tiče utjecaja ili učinaka ovih mjera u širem i užem smislu, ja imam neke prijedloge kada je riječ o MSP-ovima. Ne, ne možemo imati e, jedan pristup za sve. Ne želimo e, u gospodarstvu e, bilo što učiniti čime ćemo narušiti održivost. Ja dolazim s Malte i mi se na MSP-ove oslanjamo za pružanje usluga koje ne mogu pružiti banke. Zbog toga, ako širimo područje primjene i ako uvodimo nova pravila za due diligence, to mora biti na temelju procjene učinka koja će naglasak staviti na MSP-ove. Hvala. Hvala vama, a sada dajem riječ ponovno izvjestitelju polu Hvala. Hvala vama. Hvala i kolegama i kolegicama na komentarima. Ja bih sada najprije nešto rekao o ovoj e, širokoj potpori koju uživamo i od EPP-a i od zelenih. ALDE je obično po pitanju ove teme e, malo odvojen od nas ostalih, zato su nam stvari donekle otežane, ali nadam se da ćemo moći usuglasiti se oko određenih tumačenja. Radit ćemo na tome tijekom sastanka izvjestitelja u sjeni. Što se tiče konkretnih pitanja, dakako da vodimo razgovore i jasno je da kroz due diligence ne želimo otkrivati poslovne tajne poduzeća. ćemo i tešku raspravu o kreditnim institucijama. Ja mislim da kreditne institucije moramo uključiti, posebno kada govorimo o ulaganjima i o kreditima. Načelo je sljedeće. Vrsta financiranja, međutim, ne smije određivati zahtjeve koji se postavljaju. Mislim da bismo se usuglasiti oko tog načela i iznači konsenzus. Mislim da isto vrijedi i za definiciju rizika mi sada u tekstu imamo ne definiciju rizika, već samo e, popis što rizici uključuju. Tako želimo osigurati pravnu e, jasnoću, ali pritom ne brinemo o mjerenju. Treba na neki način moći izmjeriti e, rizike, a određene stvari će se događati čak i nakon što mi izradimo propis. Time u stvari odgovaram ranijem e, komentaru i komentaru koji se ticao ulaganja. Postoji još jedno načelo koje je vezano uz e, pravnu sigurnost. Želimo svakako tekst koji je pravno jasan i pruža pravnu sigurnost. Mislim da su u pravu oni koji kažu da potrošači moraju biti kvalitetno informirani. Jer tek tako mogu jasno odabrati što žele i biti upućeni u to na koji način doprinose promjenama. Vratit ću se na još neke komentare. ovim prijedlogom u stvari ne predlažemo ništa novo. U Francuskoj i Nizozemskoj već se provode određene prakse koje su na vrlo visokoj razini i neke stvari već postoje i koriste se uspješno. Financijske institucije širom Europe trebale bi se samo eh, podići na razinu onih koji već rade prema primjerima najbolje prakse. Treba dopustiti dovoljno vremena svima da prijeđu na takav način rada. Ovaj prijelaz je vrlo važan zbog toga što su banke važan izvor financiranja za MSP-ove i to ne bi trebalo spriječavati. Veselim se sastanku sljedećeg tjedna. Puno hvala. Glasovanje imamo 5.11. A ja bih e, volio nešto reći kolegi. Bilo bi jako dobro da koordinatori doprinesu radu skupina koje se bave ovim dosjeom. Želimo doprinijeti dosljednosti, a isto tako i na neki način vidjeti postoje li pitanja koja možemo riješiti zajednički. Naravno da svaki odbor uživa suverenitet i radi nezavisno, ali treba samo vidjeti postoje li područja na kojima zajednički možemo doprinijeti poboljšanjima. Treba se povezati sa predsjednicima i ostalima koji bi mogli olakšati takav pristup radu u nadolazećim tjednima. A sada možemo krenuti sa nacrtom mišljenja godišnje izvješće ECB-a Gabriel Mato. Izvolite. Hvala predsjedniče. Prošlog tjedna imali smo prvi sastanak izvjestitelja u smjeni. Samo trenutak, pogriješio sam. Samo malo. Ja sam preskočio jednu točku dnevnog reda imamo politiku tržišnog natjecanja i izvjestitelja gospodina Raymona. Ja se zaista ispričavam što sam pogriješio. Izvolite. Gospodine Gigold, izvolite. Ja sam mislio da ste tako namjerno odlučili, ali očito niste. Eto, ja ću vam pročitati e, mišljenje gospodina izvjestitelja. Rajmona koji nažalost nije mogao nazočiti sastanku i želi da se u njegovom ime ispričam na tome. On se svakako veseli suradnji sa izvjestiteljima u smjeni i iznalaženju uravnoteženog rješenja. Ja sam uvjeren da će vam uskoro biti na raspolaganju kako biste razgovarali o svojim prioritetima. Veseli se i amandmanima. Kao što vam je poznato, zeleni uglavnom podržavaju snažnu politiku zaštite tržišnog natjecanja EU-a. Mi smatramo da zajedničko tržište treba snažno nadzirati kada je riječ o tržišnom natjecanju koje treba biti slobodno i pravično. Sviđa nam se da je komisija odlučila riješiti ovo teško pitanje e, poreznih olakšica i fiskalnih e, povlastica. U ovogodišnjem izvješću o tržišnom natjecanju postavljena su tri prioriteta. Parlament bi trebao odašiljati mnogo snažnije poruke i to ne općenito o gospodarstvu, već upravo o onim temama koja su građanima, koje su građanima važne i također treba naglasak staviti na digitalizaciju gospodarstva. Tu su sadržana različita tu su različiti izazovi jer postoje poduzeća koja žele prodavati što je moguće više podataka o e, korisnicima. To čine za malu cijenu i isključuju svoje konkurentne iz toga. Tako nastaju problemi za potrošača, isto tako i problemi sa pristupom podacima za inovativne i kompanije i novonastala poduzeća. Zato sada E, postoje mogućnosti prihvaćanja e, korištenja e, podataka o korisnicima. U svjetlu konzultacija komisije vezano uz izradu politika u pogledu digitalizacije, u ovom izvješću iznose se konkretne preporuke. Nadzor podataka mora biti ruku pod ruku u zaštitu tržišnog natjecanja jer tako i stoji u članku 2 TFEU-a. Snažne obveze vezane uz interoperabilnost postavljaju se e, za sve dionike vezane uz mrežni pristup i usluge. Bilo kakva spajanja između Whatsappa i Facebooka i e, takve pojave moraju za sobom povući nadzor nad spajanjem. Kontrola e, oglašavanja je također bitna. ulazak The harder it gets to revert to Trebalo bi jednako tako e, suzbijati nepoštene prakse vezane uz tržišno natjecanje. U slučaju Google smo predugo čekali i jednom kada je odluka konačno dobivena, velik dio konkurenata više nije postojao. Komisija bi trebala koristiti međumjere ili privremene mjere, a uz to osigurati pravičan postupak vezan uz istrage. Jednako tako moramo postaviti eh, jednu teoriju koja se tiče eh, štetnih učinaka, ali ne samo po financije građana, već po njihovu um, već i vezano uz pitanje zaštite osobnih podataka. Komisija si ne može priuštiti poduzimati mjere bez da uzima u obzir sve aspekte dobrobiti građana. Kada je riječ o lancu opskrbe hranom, imamo sve veće i veće koncentracije koje imaju stravične posljedice po okoliš, po poljoprivrednike, a i po građane i inovacije. Europska komisija je nedavno dopustila veliko spajanje i time zanemarila sve svoje propise vezane uz sigurnost hrane, zaštitu potrošača, zaštitu okoliša i klimatske e, mjere. Trebalo bi raditi na poticanju inovacija i to tako da komisija može činiti sve kako bi zaštitila javni interes i to putem nadzora spajanja. U ovom trenutku to je u rukama država članica. Evo, trebali biste brzo završiti. Evo, sad ću. Pravo vezano uz tržišno natjecanje do sada još uvijek nije mogao, e, moglo u propisima vezanim uz tržišno e, još uvijek nije e, moguće zaštititi manje igrače i dionike, što bi trebalo učiniti kako bi se zaštitili interesi građana i okoliša. To bi trebao biti kraj vašeg izlaganja. Dobro, evo samo još da kažem, ovo su, naše, ovo su naši prioriteti. A što se tiče financijskih usluga, financijske bi komunikacije trebalo revidirati što je ranije moguće. Hvala, EPP. Thank you very much and um, thanks to the Hvala svima, hvala izvjestitelju gospodinu Gigoltu i hvala svima na dobro obavljenom poslu. I ja se nadam kvalitetnoj raspravi tijekom pregovora. Neke napomene. Svi žele tržišno natjecanje dok ga ne dobiju. trebamo sagledati cijelu sliku jer ove dinamike sada na europskom tržištu su ona funkcija tržišnog natjecanja koju možemo postići u svim sektorima. Dakle, trebamo biti precizni, ali trebamo ipak e, i uzeti u obzir širu sliku, što znači da moramo otvoriti tržište i preko granica i za nove igrače. I to je također i ključni pristup e, poboljšanju tržišnog natjecanja. Dakle, ili možemo zakonski urediti postojeće subjekte ili otvoriti tržište novim subjektima i novom tržišnom natjecanju, ukloniti prepreke ili umanjiti njihov značaj. Kada je riječ o zakonodavstvu o tržišnom e, natjecanju, postoje dva pristupa. Neću reći da je jedan dobar, a drugi loš, ali trebamo djelovati u oba pravca istovremeno. Kada je riječ o digitalnom gospodarstvu i uslugama, treba ponovno procijeniti digitalne platforme trebamo shvatiti da su se otvorili novi oblici digitalnih usluga koji nisu prije postojali, dakle kada je riječ o putovanjima, o turizmu i čitavom nizu usluga koje su sada pristupačne ne samo potrošačima nego i novim igračima i to je također utjecalo na cijene na način koji nismo mogli zamisliti prije deset godina. Platforme za digitalne usluge olakšavaju tržišno natjecanje i uvode ga i u širu lepezu sektora nego što smo mogli predvidjeti prije deset godina. Također, trebamo e, otvoriti tržište za pojavu novih platforma i novih poduzeća. Dakle, trebamo se posjetiti na e, društvene platforme o kojima govorimo danas, koje su zapravo sada tek 10 godina stare. I naravno, imate usluge koje su prisutne posuda na e, tržištu, a druge ne. Dakle, to je ta fragmentacija koja dovodi do tržišnog natjecanja e, sa stajališta potrošača nije jedino što treba željeti, nego je to i pojavljivanje novih usluga. Dakle, mogu sa sigurnošću reći da za deset godina više nećemo govoriti o onim digitalnim platformama o kojima govorimo danas. I naš je glavni zadatak e, omogućiti tržištu da se otvori novim subjektima. Drugo, oporezivanje i banke. Važno je spriječiti da se politika oporezivanja ne koristi za izmjenu pravila tržišnog natjecanja. Ona ne smije iskriviti tržišno natjecanje i tu smo u potpunosti složni. To treba naglasiti. Kada je riječ o bankama, to jest mogućnost e, za sanacijska sredstva i državnu intervenciju, ali uz one pravce kojima raspolažemo i to parlament treba nadzirati. Također e, želim izdvojiti i pitanje energetike i sve ono što se odnosi na Gazprom, no shvaćam ozbiljno što govorite gospodine predsjedniče, tako da ću tu sada stati. Hvala. Tibor Cani. Politika tržišnog natjecanja Europske unije je svakako ključan instrument eh, za odgovarajuće funkcioniranje unutarnjeg tržišta u Europskoj uniji. Želim zahvaliti ovom domu i komisiji, a naročito povjerenici Vestager. Ostvarili smo toliko dobrih rezultata u proteklim godinama. Želim vas podsjetiti na jednu od tih pozitivnih inicijativa, recimo inicijativa socijalista i demokrata koja može biti učinkovita u budućnosti, a to je provedba zakona od strane nacionalnih agencija tržišnog natjecanja i to je već dogovoreno u fazi trijaloga i našem izvješću iz 2013. godine gdje osim e, ostalog stoji da pravila tržišnog natjecanja ne smiju nadići društvena postignuća i ako trebamo izdvojiti glavna postignuća e, i ove godine, ako to ponovno ostvarimo, učinit ćemo nešto što je važno za europske državljane. No, vratimo se izvješću. Mislim da je gospodin Rajman e, doista uspješno obavio prvu zadaću. I sada bi gospodine Rajmon mogao, a i uspio u tome, izdvojiti važne aspekte tržišnog natjecanja u ovom izvješću. Neću sada ulaziti u detalje, no reći ću samo da se i moj e, klub e, slaže za to da se trebamo, s time da se trebamo založiti za tržišno natjecanje i za zakonsko uređenje digitalnog gospodarstva. Ja, naravno, nemamo ništa protiv da se u to uvrsti energetika, kao što je ispomenuo prethodni govornik. Također, Trebamo eh, izvojiti prioritete koji su u vezi sa ovim izvješćem, dakle poticanje inovacija, kvalitetna radna mjesta, rast, eh, ulaganja, naročito zaštita potrošača, jačanje unutarnjeg tržišta, naročito kada je riječ o digitalnom jedinstvenom tržištu. Već sam eh, spomenuo prije dve godine, a to ću sada ponoviti, da trebamo ostvariti jedinstveno tržište putem fiskalne unije i e, to će omogućiti također i uravnoteženo tržišno natjecanje u uniji, a također smatramo da komisija treba razjasniti i pravila i postupke koji se odnose na državnu potporu u financijskom sektoru. Neću sada ulaziti u detalje sadržaja naših e, amandmana koje pripremamo, izdvojit ću umjesto toga nešto drugo. Europski parlament eh, treba dobiti ovlasti suodlučivanja u području politike tržišnog natjecanja, tako da ćemo ponovno zatražiti izmjenu ugovora s time u skladu. Uvjeren sam da ćemo imati kvalitetnu suradnju sa izvjestiteljem i izvjestiteljima u Sjeni. Nadam se da će to omogućiti iznalaženje kompromisa koji će eh, uzeti u obzir naše različite pristupe. No, naš krajnji cilj e, svakako mora biti olakšati život e, ljudima i olakšati poslovanje poduzećima. Hvala Sandor Luncu, ime je Hvala. E, zamjenjujem Roberta Zila koji se ispričava što nije bio u mogućnosti nazočiti sastanku i on u svojoj izjavi pozdravlja i napore izvjestitelja i izvješće. Evo samo dvije napomene. Izvjestitelj u sjeni ECR-a je zadovoljan time što je izvjestitelj stavio naglasak na nedostatke u sektoru umjesto da izduje određena poduzeća. Robert smatra, a i s time se ja slažem, da je na taj način e, izvješće se bolje usredotočilo na sustavne probleme i stavilo veći naglasak na digitalnu ekonomiju, što je pohvalno. Istovremeno, Robert napominje da tu treba uvrstiti i druge industrije i e, sektore i njihove primjere u ovo izvješće primjerice tu spominje e, sektor prometa, naročito tržište željeznica i e, cestovnog prijevoza kao primjer. Također kada je riječ o energetici, kao što je spomenuo kolega Hökmark, postavljaju se pitanja oko upitnih praksi na tržištu plina i tako dalje. Evo, Robert Zille je to napisao, a osobno u vlastito ime ću reći da e, stalno se bavimo oporezivanjem, dakle hoće li to biti izvješće o porezu ili o tržišnom natjecanju i u tom smislu pristup izvjestitelja je svakako vrijedan svake pohvale, tako da ćemo imati kvalitetnu raspravu i kada je riječ e, o stavku devetom, doista mi je drago što a, mislim da je to bio jedan od mojih amandmana prošle godine. Imali smo cijelu raspravu sa gospođom e, Vestager, e, dakle trebali razmotriti štetne učinke kvantitativnog popuštanja i to je također spomenuto u nacrtu izvješća kao jedno od glavnih pitanja o kojem treba raspraviti u Europskoj uniji. Dakle, drago mi je što možemo imati i raspravu na ovako visokoj razini. Dakle, evo, sve pohvale izvjestitelju zelenih. Hvala. Nema drugih izvjestitelja u sjeni, tako da ćemo čuti sada zamjenika glavnog direktora glavne uprave Competition, Carlos Esteban Mosso. Izvolite, imate riječ. Nažalost, moram vas zamoliti da budete što kraći, jer još imamo jednu točku na dnevnom redu. Hvala na riječi. Želim čestitati i zahvaliti izvjestitelju na nacrtu izvješća i želim zahvaliti čitavom odboru koji uvijek daje značnu potporu kvalitetnoj provedbi pravila tržišnog natjecanja. Mislim da se izvjestitelj s pravom usredotočio na određene ključne prioritete. Svjesni smo izazova koje postavlja digitalizacija politici tržišnog natjecanja. Naravno, ona postavlja izazove, ali i nudi prilike i donosi sa sobom rizike. U provedbi smo već e, poveli računa i o pitanjima koja se ne tiču toliko cijena, nego smo također razmotrili kako se koriste podaci u ovom području i kakav učinak e, imaju spajanja. Evo, e, primjeri Apple i Shazana su bili dobri primjeri i tu trebamo potpuno istražiti situaciju u vezi sa korištenjem podataka. Tu je bilo i negativnih slučajeva s nekim platformama, no u svakom slučaju radujemo se ovoj raspravi i povjerenica Vestager, kao što je ovdje najavila, pokreće i postupak razmišljanja sa skupinom stručnjaka koja će uskoro izdati e, izvješće o digitalizaciji u proljeće iduće godine, a i sprema se velika konferencija u siječnju o ovim pitanjima. Otvorili smo i javnu raspravu o tome i e, primili smo više od stotinu podnesaka sa čitavog tržišta do ovog trenutka. Tako da nam je drago da se i parlament e, zanima za ova pitanja. Dakle, trebamo li prilagoditi naše propise tržišnog natjecanja izazovima digitalizacije. Druga napomena odnosi se na učinaka određenih praksi na okoliš. i na druge vrijednosti koje izlaze okvira tržišnog natjecanja. Dakle, u našoj provedbi zakonodavstva vodimo računa o tome. Spomenuli ste također e, izragu na računa Bajera i Monsanta i također e, druge inicijative u agrokemijskom području. I e, pitali ste se zašto se nismo usredotočili samo na cijene, nego više na učinak koji to može imati na inovacije koje bi pak mogle omogućiti osmišljavanje zdravijih i sigurnih proizvoda za okoliš. Također smo time predvidjeli stroge mjere kako se inovacije ne bi ograničile na, u ovom području. E, povjerenica je u svojem izlaganju ovdje također objasnila da trebamo razlikovati ona područja gdje tržišno natjecanje može donijeti rezultate od onih e, gdje se može postići deregulacijom nešto više. I e, također e, tamo gdje imamo i referentne vrijednosti i mjerila, dakle zakonodavsko uređenje može biti možda bolji instrument. Evo, s time ću završiti. Hvala. Hvala predstavnicima komisije. Još jedna napomena, evo samo kratko. Pa želim zahvaliti pučanima ECR-u na ukazivanju na problematiku energetike. I mi imamo također dvojbe kada je riječ o nekim iskrivljavanjima tržišnog natjecanja. To nismo e, spomenuli u izvješću, ali rado ćemo razgovarati s vama o tome. A od vas tražimo potporu i kada je riječ o iskrivljavanju tržišnog natjecanja zbog e, vanjskih učinaka emisija CO2, što značajno narušava tržišno natjecanje u tržištu energetike, energenata. Dakle, jer nuklearna energija i cijene fosilnih goriva nisu cjenovno usklađene. Također, slažem se s onim što je rekao Gunnar o platformama. Dakle, platforme često otvaraju tržišta tamo gdje tržišta nije bilo, barem neučinkovitih tržišta. Nemamo ništa protiv platformi, ali trebamo eh, napomenuti da na mnogim eh, nišnim tržištima imamo ili monopol ili oligopol, što može dovesti do zatvaranja tih tržišta ili do zloporabe tržišta ili do zelenašenja. Tako da treba očuvati interese manjih ugostitelja i sličnih za razliku od onih koji e, ostvaruju 15% svoga prometa zahvaljujući Booking.com i sličnima. Dakle, e, takvi su ugostitelji prisutni u manjim e, regijama i trebamo zapravo se pobrinuti da ih zaštitimo od previsokih naknada platformi. Također trebamo i analizirati i učinak spajanja između Bajera i Monsanta u različitim područjima. Sve ne imamo još jednu točku dnevnog reda. Rok za podnošenje amandmana je 26.10. Razmatranje 9.11. i glasovanje na ekonu 3.12. A sada prelazimo na izvješće OSB-u Gabriel Mato. Evo, hvala lijepa. Nastavit ću na eh, svom materijskom jeziku. Evo, sastali smo se sa izvjestiteljima u sjeni prošloga tjedna, radili smo vrlo konstruktivno, imamo 230 amandmana koji idu na u različitim smjerovima, no imamo konstruktivno stajalište kada je riječ o izvješću i e, radu SBA 2017. godine. Imali smo značajnu godinu gdje je došlo do većeg rasta u odnosu na prethodne godine i gospodarstvo država je raslo zahvaljujući naročito monetarnoj politici SBA i strukturnim reformama koje su mnoge zemlje članice probele. Imamo Eurostatove podatke koje pokazuju da smo išli u dobrom pravcu sa konsolidiranim rastom iznad 2% za sljedeće godine i stopom nezaposlenosti od otprilike 7%. Dakle, ponavljam, e, izgledi su pozitivni. Kako pregovaramo? Pa moramo biti oprezni i tu postoje neke nesigurnosti koje su još e, otvorena pitanja, dakle, Brexit, e, ali i populizam, nezaposlenost mladih i protekcionizam. Trebamo ići dalje putem gospodarskog rasta i stvaranja zaranje zaposlenosti. Mislim da trebamo e, također očuvati pozitivan scenarij za javna ulaganja kako bi ona dostigla razine od prije krize i u tom smislu e, SB treba provoditi takvu monetarnu politiku koja će ponovno e, stabilizirati kredite u realnoj ekonomiji, naročito za mala i srednja poduzeća koja su okosnica našeg gospodarstva. Kada je riječ o ostalim eh, programima SBA, doista se slažemo s njima i mislim da je to dobro. Naravno, svako, eh, svaki klub ima drugčije stajalište, naročito kada je riječ o ekspanzivnoj monetarnoj politici. Ako se ona nastavi, zapravo drugi traže upravo, upravo suprotno. No, e, na početku rada na ovom izvješću rekli smo da je SB neovisno tijelo i da sam e SB mora e, to proučiti i odlučiti kada je trenutak za zaokret ili za e, promjenu pristupa. Dajem e, pozitivnu ocjenu u ovom izvješću, iako bismo možda morali doraditi još neke aspekte, ali imamo tu neke kompromise. Mislim da smo na putu koji će nas dovesti do kvalitetnog sporazuma. U redu, hvala na sažetosti. U ime SID-a, Luigi Morgano. Evo ime Hrvatska kabina presve s radom. Relatore,